kolegice Unaček. Gospođa Morva je prva zatražila riječ i ima jednu minutu. Izvolite. E, Hvala predsjedniče. Mislim da ako uzmemo riječ u ovim okolnostima ne pokazujemo dužno poštovanje prema biračima. Zato vas lijepo molim da kolegama koji izlaze iz vječnice date tri minute da mogu napustiti vječnicu i da tek tada krenemo s radom. Ne želim e, uvrijediti birače. Da, lijepo vas molim da napustite vječnicu ukoliko ne želite sudjelovati u obrazloženju glasovanja. Imate nekoliko minuta i nakon toga ćemo početi s obrazloženjem glasovanja. possiamo iniziare eh, le dichiarazioni di voto sull'accordo di U redu možemo krenuti onda sa obrazloženjima glasovanja vezano uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Kosova. To je preporuka kolegice Lunaček. Riječ ima zastupnica Morvaj na jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, kada je riječ o ovom e, izvješću, ja sam bila suzdržana u glasovanju i sada ću navesti svoje razloge. Bilo bih glasovala za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, imajući u vidu da je međunarodna zajednica uspjela dobiti e, autonomiju za srpsku manjinu. Dakle, dakle, iz toga bi se logično moglo zaključiti da i mađarska manjina koja živi u Srbiji također treba dobiti puna prava i pravo na samoodređenje. Međutim, na kraju nisam bila u mogućnosti glasovati za ovo izvješće jer sam e, osobno bila svjedokom slučajeva izbjeglica s Kosova koji su došli u Mađarsku. Oni su se tamo žalili na korupciju i kaos koji vladaju na Kosovu. I mislim da bi uistinu bilo pravo čudo kada bismo mogli reći da su tadašnje okolnosti toliko drugačije od sadašnjeg stanja, odnosno onako kako je to opisano u ovom izvješću. U redu, hvala gospodin Deva, ima riječ na jednu minutu. Zastupniče Deva, izvolite. Gospodine Deva, želite li uzeti riječ? E, predsjedniče, ovo pitanje stabilizacije Kosova vrlo je važan element kada je riječ o odnosima Europske unije i napretku u području uspostave mira i stabilnosti na sredozemlju. Kosovo je prošlo kroz kroz velike poteškoće i tamo je bilo nemira i u određenim trenucima se na Kosovo gledalo kao na zemlju koja može prijeći i zemlju koja vlada u sukob i uspostaviti mir. Međutim, tu smo zaboravili neka pitanja koja su relevantna za Kosovo već neko vrijeme i to zato što se bavimo drugim pitanjima. I mislim da bi bilo dobro da se svi podsjetimo da smo danas govorili o zemlji koja je mnogo propatila i da bismo im trebali pružiti ruku i pokazati prijateljstvo u tom smislu. Hvala sada riječima zastupnik Jar na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Ja sam glasovala za ovo izvješće. Da kako situacija na Kosovu nije briljantna i postoje razlozi za kritike, dakle tu su razne korupcijske afere, ali to nije jedino. Potreban je odgovarajući pravosudni sustav kako bi se primjenjivala vladavina prava. Međutim, mi moramo surađivati s Kosovom i to mora biti neka faza između, mora postati nešto između punog članstva i e, toga da netko nije član Evropske unije. Moramo vidjeti kakvi su odnosi sa susjednim zemljama, no ljudima treba pružiti nadu da će se zemlja politički i gospodarski stabilizirati. Ukoliko oni budu lišeni te nade i oni će e, pokušati doći do Evropske unije, krenut će na put. Zato je najbolje da se E, zemlja politički stabilizira i da se pokuša pomoći u gospodarskom smislu. Zato sam glasovao za. Hvala gospodin Mamikin, si mi riječ na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i njegovo sklapanje vrlo je važan korak u smjeru stabilizacije balkanskog područja i to je uistinu značajno ulaganje u e, budućnost. Isto tako se nadam da će to potaknuti razvoj zemlji, da će olakšati zaštitu ljudskih prava u toj zemlji. No, osim e, gore spomenutog, htio bih također reći da je ovo današnje glasovanje od velikog značaja i da moramo voditi računa o položaju srpske manjine na sjeveru Kosova. Ovaj sporazum ne govori o tome i ne primjenjuje se na to. Međutim, trebala bi se uputiti poruka o mirnom suživotu raznih nacionalnih skupina, zato sam glasovao za ovo izvješće. Gospodin Kaputo ima riječ na jednu minutu. Hvala predsjedniče, kao što je visoka predstavnica Federica Mogherini rekla prilikom sklapanja sporazuma između Europske unije i Kosova. Mi sada ulazimo u novu fazu odnosa između 28 država članica i Kosova. To je važan doprinos postizanju stabilnosti i prosperiteta u regiji. Time će se pokrenuti reforme što će osigurati uvjete za održivi rast, također će stvoriti prilike za poboljšanu trgovinu i ulaganja. Kosovska vlada mora nastaviti eh, modernizirati zemlju, gospodarski rast eh, je nešto što treba postići kako bi se građanima osigurala budućnost. Postoje brojni izazovi pred Kosovom. Nadam se da će njihova vlada poduzeti hrabre korake i uspješno nastaviti pregovore sa Europskom unijom. Hvala, gospodin Pospišev. Hvala predsjedniče, ja sam također glasovao za ovaj prijedlog. Nekolicina država članica nije priznala neovisnost Kosova. Međutim, mislim da moramo voditi račun o tome da je potrebno stabilizirati situaciju na Balkanu i da zemljama koje su nam u neposrednom susjedstvu moramo ponuditi odnose koje će im omogućiti gospodarski razvoj. I moramo im dati neku dugoročnu perspektivu pridruživanja Europske unije. Put Kosova prema Europskoj uniji možda nije jednostavan, neće biti ni kratak i bit će potrebno vrijeme dok se ne provedu neophodne reforme, dakle reforme državne uprave i općenito čitavog društva. Međutim, ovime možemo uputiti jasnu poruku Kosovu, dajemo im priliku za tješnju suradnju s Europskom unijom i e, da rade na postizanju članstva u Europskoj uniji. Mislim da je to važno za čitavo područje Balkana i zato sam glasovao za ovo izvješće. Hvala gospodin Šogor na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sada će stupiti na snagu. Ja bih potaknuo i preostalih eh, pet država članica, uključujući i zemlju iz koje ja dolazim, Rumunsku, da službeno priznaju neovisnost Kosova. Istovremeno, evropske integracije ostatka balkanskog područja neće biti moguće provesti ako se ne riješi pitanje mirnog suživota između autohtonih nacionalnih manjina. Potrebna su jasna pravila koja će se provoditi. U ovom sporazumu se ne govori o tome detaljno, samo su dane neke opće izjave, međutim iskustvo nam je nažalost pokazalo da je to nedostatno. Manjinska prava se često ne poštuju u državama članicama, onako kako bi se trebala, i osim toga države članice ne poštuju uvijek važeća pravila Europske unije, ne posvećuje dovoljno pozornosti tim problemima, premda je riječ o 40 milijuna europskih građana. Mislim da je sada na nama da radimo na tome. Hvala gospodin početnik. Hvala predsjedniče. Pravo na samoodređivanje svih naroda jedna je od osnovnih postavki, jedna od temeljnih prava povelje UN-a i ostalih međunarodnih instrumenata. Primjerice, postoji veliki problem u zemljama koje uskraćuju to pravo svojim građanima. Drago mi je što mogu podržati ovo izvješće. Smatram da Kosovo ima sve osnovne, sa osnovna obilježja državnosti, premda postoje neki problemi, neću to njekati ali isto tako moram reći da smatram da sve zemlje imaju pravo na to i da je vrlo važno ići u smjeru stabilne budućnosti Kosova. To je odgovornost sviju nas i čitavog evropskog kontinenta i zato u potpunosti podržamo ono što je rekao gospodin Šogor. Hvala lijepa. Sada idemo dalje. Prelazimo na sporazum o trgovini sa Moldovom, Gruzijom i Ukrajinom. Gospodin Štano. Hvala, ja sam glasovala protiv ove rezolucije kada sam jučer uzela riječ na ovu temu. E, rekla sam da se ovdje govori ili o tome da zatvaramo oči ili da se primjenjuju e, dvostruka mjerila. Međutim, tu bih spomenula isto tako stav 34. koji govori o situaciji u Donbasku. E, privremeno okupirana e, područja Donetska i Luganska. Pitanje tko ih je okupirao? To su lokalni građani. Ljudi u Donetsku koje e, bombardira kijevska vojska Dakle, oni koji su se suprotstavili mobilizaciji sada se nalaze u ukrajinskom zatvoru. Je li, mislite da je djevojčica Julija koja ima 18 godina e, među snagama okupacije, ona je izgubila obje ruke kada je granata pala na autobusnu stanicu. Ja sam osobno pratila e, kako se razvija njezina situacija. Međutim, ima na tisuće takvih ranjenih i na deseci tisuće ljudi izgubili su živote u tom sukobu. Kolega Jar, na jednu minutu. E, pardon, e, no, e, e, Ispričavam se sad za prvo riječima kolegica Morvaj. Hvala vam, ja sam iz Mađarske i članica Europskog parlamenta koja predstavlja tu zemlju. Dakle, kada se radi o ovom sporazumu. Prije svega mislim na ljudska prava Mađara koji žive u Ukrajini. Mađari koji žive u podkarpatskoj regiji, njima je zabranjeno uopće upotrebiti riječi poput autonomije ili samoodređenja. U svakom većem važnim dokumentu Europske unije spominje se da je samo određenje kolektivno ljudsko pravo i da je to nešto temeljno. No ako tako nešto kažete Ukrajini na glas i spomenete pravo Mađara na autonomiju, to će dovesti do ozbiljnih reakcija i kazni emiatt. tehát a véleménynyilvántási szabadságot sem tiszteli. Primjerice jedan član parlamenta, našeg parlamenta je čak i izbačen iz Ukrajine. Dakle, oni ne poštuju uopće autonomiju i prava manjina. Zbog toga sam glasala protiv. Zahvaljujem zastupnik Jar. Hvala. Naravno, postoje razlozi za neodobravanje ovog sporazuma o slobodnoj trgovini, no ja sam optimist i smatram da je gospodarska suradnja bolja od politike embarga. Tako se stvaraju kontakti, a može i poslužiti za poboljšanje gospodarske političke situacije. Cijela svrha ovoga jest stvaranje nade u zemljama o kojima se radi. Ponavljam što sam već rekao o Kosovu, već samo zato valja glasati za ovaj sporazum jer mislim da bi to stvorilo određeno povjerenje i gospodarsku stabilnost, a u slučaju isključenja postići ćemo upravo suprotno. Drugi su možda više pesimistični, no ja sam optimist. Naravno, ovaj proces morat ćemo pratiti i vidjeti kakvi će biti konačni rezultati. Hvala. Zastupnik Mamikins. Hvala. Ja sam radio na izvješću i događajima u Gruziji kao izvjestitelj i uvijek sam pratio događaje u toj regiji. Zbog toga mi je bilo drago vidjeti da postoji velik broj aktivnosti koje bi mogle približiti Moldovu, Gruziju i Ukrajinu Europskoj uniji. Zbog toga mislim da je hvala vrijedno što ćemo zaključiti sporazum o produbljenoj sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini te ukloniti vizni režim. Međutim, glasao sam protiv ovog izvješća zbog toga što me zanimalo i želio sam shvatiti čemu ovakva argumentacija retorika protiv Rusije. E, vjerujem, vjerujemo li stvarno da će se Rusija zbog ovakvih rezolucija početi ispričavati Europskoj uniji. Sa Rusijom ne možemo imati konstruktivan dijalog i zbog toga sam glasao protiv. Zahvaljujem zastupnik Kaputo. Hvala. Sporazum o produbljenoj i svabuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom predstavljaju priznavanje velikog napretka ovih zemalja. Mislim da je to logična i prirodna posljedica aktivnosti tijekom posljednjih godina. To je u interesu svi uključenih i oni jednostavno tvore naše istočno partnerstvo. partnerstvo. Potrebno nastaviti raspravu o dobrom upravljanju, vladavini prava i pomoći u naprijeđivanju gospodarskog rasta u regiji. Moramo imati političku volju kako bismo surađivali sa partnerskim vladama ovih zemalja te pokušali doći do međunarodnog konsenzusa o potrebnim koracima za jednu održivu bolju situaciju. Moramo dakle podržati vodstvo ovih zemalja i pobrinuti se da reformski procesi ne krenu u krivom smjeru forme došle i do sektora pravosuđa. Zahvaljujem zastupnik Pospišil. Hvala vam. Ja dolazim iz Češke i predstavljam Češku zemlju koja ima tragične uspomene iz komunističkog doba. Zbog toga ću uvijek podržavati projekte sa istočnim partnerstvom i bilo kakav oblik gospodarske suradnje između Europske unije i bivših zemalja SSSR-a. Za mene glavni razlog toga je geopolitički. Rusija nikad ne spava. Kao takva, eh, uvelike ju zanima osnaživanje utjecaja u svojim bivšim republikama. To vidimo svaki dan. Ako primjerice samo pogledamo probleme u Moldovi. Dakle, nužno je podržati bivše sovjetske republike, doživjeti ih kao partnere i željeti surađivati s njima također moramo poboljšati gospodarsku situaciju u tim zemljama. No glavni razlog za podršku za mene je geopolitički, dakle želimo biti partner bivšim sovjetskim republikama, a ne učiniti z Rusiju jedinu zemlju, jedinom zemljom koja s njima surađuje. Hvala vam, zastupnica Šojdrova. Dame i gospodo, glasala sam za ovu rezoluciju o sporazumu o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini. E, međutim, nisam podržala prijedloge komunističkih stranaka koje potkopavaju rad demokratski e, zabrane stranke u Moldovi. Jučer nisam imala niti priliku zahvaliti Europskoj komisiji za to. Nije često, no povjerenik Han i komisija doista su me iznenadili vrlo proaktivnom politikom naspram e, procesu liberalizacije viznog režima. E, znam da je Ukrajina vrlo sretna zbog toga, imaju velika očekivanja vezano uz ovaj proces. To im je zapravo dalo jedan novi poticaj za provedbu reformi i zbog toga bih osobno željela zahvaliti se komisiji i povjereniku Hanu. Zastupnik Anemans. Žele bih reći zbog čega sam glasao protiv e, sporazuma o pridruživanju s Ukrajinom. Ne radi se ovdje o slobodnoj trgovini, već geopolitici. Europska unija zapravo kreće zemlje jedne protiv drugih u ovoj regiji i ukoliko Europska unija želi imati slobodnu trgovinu, trebala bi ukloniti embargo e, Rusiji zbog toga što je to imalo vrlo negativan učinak na europske poljoprivrednike. Giefer Hofstadt i drugi mislim da samo naglašavaju probleme u Ukrajini, e, mi nismo za slobodnu trgovinu niti za suđivanje e, trenutne situacije, već za pripremu Ukrajine za pristupanje. Hvala. Zastupnik Polčak. Hvala. Ja sam glasao za sporazume o pridruživanju jer radi se o gospodarskim pitanjima kojima se ovdje bavimo. Ne želim osporavati prava nacionalnih manjina, naravno moramo pratiti situaciju, novi sporazumi znače mnogo više od toga. Naše odlučivanje o organizaciji drugih država mislim da je nešto što jednostavno nije u našoj nadležnosti. Što se Moldove tiče, Moram reći da imam određene sumnje i nadvezat ću se na gospodina Pospišila. Moramo si postaviti pitanje možda postanemo svjedoci situacije gdje se ruski oligarsi bore, bilo u Moldovi, bilo na Kosovu i kontroliraju dijelove vlada ili opozicija i to je nešto što bismo trebali pomno pratiti. Hvala vam. Preći ćemo na obrazloženje glasanja o prijedlogu za rezoluciju klauzule o uzajamnoj obrani. E, reč dajem zastupnici Morvaj. Hvala. Klauzula o uzajamnoj obrani Doista smo vidjeli zanimljive predloge rezolucija po tom pitanju. Primjerice, sviđa mi se što je velik broj ljudi rekao da su nedavni teroristički napadi u Europskoj uniji, Europskoj uniji jasno pokazali da je razmjena informacija i suradnja jednostavno bila nedostatna. Postali su tu brojni propusti, a zeleni su ukazali i na problem trgovine oružjem. Dakle, konačno počeli smo pričati o onome što je doista važno jer sigurnosne službe nemaju mm, nikakve veze, niti su odgovor na terorističku prijetnju. Zahvaljujem zastupnik Jurek. Hvala vam. Mislim da naša e, zajednička klauzula, klauzula o uzajamnoj obrani mora biti odražena vezno solidarnost u NATO. U tri četvrtine naših država članica, članice su i NATO saveza i to bi se trebalo pokazati u mobilizaciji vezno uz naš prioritet, sigurnost. Ne vidim dakle, prepreke ukoliko je 75% članica u nato ne vidim zapreke zbog čega ne bismo veću sigurnost zajamčili Latviji ili Estoniji. Ako doista razmišljamo o uzajamnoj sigurnosti, da moramo biti aktivni unutar NATO-a i suzdržati se od daljnjih izjava na papiru ili skizofrenije gdje se u Europskoj uniji ponašamo kao da smo zapravo članice saveza koji može biti vrlo učinkovit. Hvala zastupnik Mamikins. Nakon užasnih terorističkih napada u Parizu, Francuska je postala prva zemlja u povijesti koja se pozvala na članak 42. stavak 7. a ne članak 227. klauzulu solidarnosti. Većina država članica reagirala je na zahtjev Francuske, što je normalno jer je nemoguće boriti se protiv terorizma samo unutar jedne zemlje. Moramo pokazati solidarnost u svim aspektima. Čini se da ćemo također morati obratiti pažnju na to kako se zapravo aktivira članak 42. ukoliko to bude nužno. E, ne da Bože, slična se stvar može dogoditi i u drugim zemljama i taj mehanizam trebao biti ispravan i zakonit. Hvala zastupnik Kaputa. Hvala. Uzemna obrana, pomoć, solidarnost su stvari koje bi trebale postojati unutar Europske unije i njezinih država osnivačica. Zbog toga su svi izrazili potporu Francuskoj nakon pozivanja na klauzulu o uzemnoj obrani. No, mislim da nam nedostaju praktične odredbe kojima bi se omogućila praktička provedba toga ukoliko država članica zatraži klauzulu o zemnoj obrani. Visoka predstavnica rekla je da moramo bolje definirati praktične odredbe za provedbu klauzule o zemlje obrani kako bismo mogli zajamčiti mogućnost brzog donošenja odluke unutar vijeća da bi se podržale članice koje su napadnute. Dakle, moramo poštivati odredbe sviju ugovora koje se bave zaštitom i obranom, te razmotriti i mogućnost primjene naše zajedničke vanjske politike u Siriji i drugim mjestima gdje nam nedostaje integriran pristup. Zastupnik pospišio. Hvala. I ja sam naravno glasao za ovu rezoluciju jer također smatram da se nalazimo u ratu protiv terorizma ne samo Francuska koja je napadnuta. Cijela europska civilizacija zapravo se bori protiv terorizma, a tako i Europska unija. Kolege su već spomenule da s jedne strane ovdje imamo prvo korištenje instrumenta koji se temelji na članku 42. Lisabonskog ugovora, a sada se bavimo time kako to provesti, kako biti praktični kako ne bismo ostali samo na riječima i izjavama o solidarnosti ili zemlje obrani. Republika Češka pokušava pomoći Francuskoj, zbog toga surađujemo i u Maliju u nizu aktivnosti, no očito to je van mehanizma Europske unije. Hvala. Zastupnik Wolf. Hvala vam. 75. Britanci su glasali za pristupanje Europskoj zajednici kao jednoj slobodno-trgovinskoj organizaciji. Ove godine održat ćemo referendum o odlučivanju da li ćemo ostati unutar Europske unije. Današnji prijedlog o klauzuli uzajamnoj obrani ili Europskoj vojsci tome će svakako pomoći. Mi smo se pridružili uniji Slobodnog trgovinskog saveza, a ne carstvu. Nismo se željeli produžiti organizaciji koja želi širiti svoje granice, niti organizaciji koja pokušava parirati SAD-u i NATO-u. Ovaj prijedlog stvara trajni vojni stožer i vojni savez, stvara europsku vojsku. Ja sam glasao protiv mogućnosti dopuštanja Europskoj uniji da postane carstvo sa svojom vlastitom vojskom. Ja vjerujem u slobodu, u demokraciju i države nacija, te vjerujem da bi ljudi Velike Britanije da će glasati za napuštanje Velike Britanije jer to i oni žele. Hvala vam. Hvala, sada prelazimo na obrazloženje glasovanja o prioritetima Europske unije za sjednice vijeća un za ljudska prava 2016. godine. Gospođa Morva je prva. Hvala. Kad je riječ o našim prioritetima za UN e, HRC, odnosno njihove sjednice, nisam mogla glasovati za te prioritete, budući da svaki zahtjev za rezoluciju u njima se uvijek naglašava da je važno zaštititi ljudska prava, gospodarska prava, socijalna prava, reći da su ona neosporna, neotuđiva. Ali ja sam već šest i pol godina zastupnica u ovom parlamentu i primijetila sam da u mojoj zemlji, zemlji Mađarskoj i Poljskoj sada, da se događa situacija da nas se puno kritizira zbog e, kršenja ljudskih prava. Kako je moguće da vatrogasac, nastavnik ili medicinska sestra u Mađarskoj zarađuje tek 20% plaće na zapadu, a pritom u tim zemljama nema sindikata, pravih funkcionalnih sindikata? E, moramo prvo govoriti o tome. Gospođa Lopez Bermeho ima jednu minutu. Hvala da prijedlog europske ljevice koje smo predložili zahtjeva od Europske unije da se brani stajalište koje je još jednom podržao Europski parlament, a to je da je potrebno štititi ljudska prava u zapadnoj Sahari. Zatvorenike je potrebno osloboditi, te treba omogućiti slobodan pristup okupiranim teritorijima u, zapadnoj Sahari. Ne možemo i nadalje zatvarati oči pred situacijom koja eskalira iz dana u dan i Maroko bi i Maroko je također ob, odlučio šutjeti o tome. Norveški i švedski aktivisti za ljudska prava su također izbačeni iz zemlje nedavno. Potrebno osloboditi političke zatvorenike trebamo tražiti da se Hasani Raili uh, da politički azil u Španjolskoj. Također želimo da ovaj parlament iskaže solidarnost prema tim mladim ljudima iz tog područja, uh, koji su iz tih područja koji trenutno štrajkaju glađu. Hvala. Gospodin ja, Jurek ima jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. U protekle dvije godine Slovaci, Slovenci i Hrvati su održali nacionalne referendume kako bi zaštitili obitelj. Suprotno zahtjevima homoseksualnih pokreta slična pravila nalaze se u e, ustavima Poljske i Litve. Međutim, unatoč tome, Europski parlament izglasovao je podršku takvim zahtjevima, umjesto da se uh, narodima predstave stajališta naših zemalja, ili barem da se e, poštuju je stav iskazan na nacionalnim referendumima. Europski parlament nas ne želi zastupati, predstavljati, već promijeniti. To je dovoljan dokaz da danas je upravo politika Europske unije najveća prijetnja našoj demokraciji. Hvala gospodin Maminkis, ima jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Etničke i vjerske manjine te kršenje njihovih prava zatim prava žena, prava djece i tako dalje i tako dalje. Time se samo dokazuje da je jako važno biti aktivan u UN-u, odnosno na sastancima UNHRC-a. Postoje univerzalne vrijednosti i njih je potrebno uzeti u obzir i poštovati. Ali ponovno bih se kritički osvrnuo na rad UNHRC-a jer se tamo događa glasovanje po blokovima zahvaljujući dominaciji pojedinih regija. Pojedini blokovi na neki način e, pažnju posvećuju Izraelu i primjerice e, predsjednik Saudijske Arabije može biti e, predsjednik bloka koji bi bio protiv Izraela. Hvala. Gospođa Šojdrova. Hvala gospodine predsjedavajući. Dopustite da ukratko objasnim zašto nisam e, glasovala za prijedlog e, Europskog parlamenta u vezi s prioritetima Europske unije za sjednice vijeća UN-a za ljudska prava ove godine. Postoje određene klauzule koje su protivne moje savjesti. Ne možemo tjerati sve ljude da zauzmu ultraliberalni stav e, prema određenim vrijednostima. Primjerice kad se radi o e, reproduktivnim pravima i tako dalje. Primjerice mislim na to da, je, da se pobačaj smatra jednim od mogućih rješenja. A tu postoje određeni aspekti koji se odnose na e, razdoblje prije rođenja. Zatim Postoje određene tvrdnje koje su lažne, odnose se na, e, na mirovni proces na Bliskom istoku i zbog toga ja ne mogu podržati ovo, ovu rezoluciju. Sada prelazimo na aktivnosti odbora za predstavke tijekom 2014. godine. Gospođa Morva je sljedeća. Imate jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ovo izvješće o radu odbora za predstavke je bilo e, predmetom zanimljive rasprave. Ali moram reći da Dakle, moram reći da su Mađari potpisali peticiju, odnosno predstavku na 15 strana i od odbora su dobili odgovor od tek nekoliko redaka. Mislim da bi čak netko na recepciji mogao osmisliti kvalitetni odgovor od onoga što su e, dobili iz odbora za predstavke. Moram reći da je ovo nova strana Europske unije za mene. Crni humor u točki D stoji da radimo kako bismo naprijedili život naših građana. Ako oni doista tako misle i tako reagiraju na predstavke građana, ako oni tako gled, gledaju institucije, pa onda nije čudo da ljudi ne vjeruju Europskoj uniji u cjelini i njenih institucijama, uključujući ovaj odbor. Hvala. Gospodin Dalin je ovdje, pa je, dajem riječ gospodinu Benitu Ziluagi. Hvala gospodine predsjedavajući. Mi u Podemusu oduvijek smo, oduvijek smo podržavali participaciju građanja. Glasujući za, slavimo pravo na predstavke. Jako je bitna uključenost građana u e, političke rasprave. Htio bih istaknuti dvije stvari. Prvo, Španjolska je zemlja koja šalje najveći broj predstavki i to također pokazuje e, sa e, pokazuje e, da se građani osjećaju snažnijima i da su više uključeni. Treba naglasiti da sadaš, sadašnja institucionalna struktura Europske unije nije odgovarajuća. Samo tri od 31 građanske inicijative je uspjela i tek se sad počinju poduzimati aktivnosti u tom smjeru. Ljudi širom Europe traže više demokracije u Europi, žele više participacije, a to je moguće, dame i gospodo. Hvala, gospodin Jari je sljedeći, imate jednu minutu. Hvala. Kao koordinator odbora za predstavke u ime EPP-a bih htio izniti dva komentara. Prvo, drago mi je da smo dobili e, snažnu podršku za naše izvješće u parlamentu. To je dobar znak i to nas ohrabruje u daljem radu. Drugo, htio bih reći da me dosta iznervirao jedan članak koji je dobio tjesnu većinu, to je amandman gdje stoje da nam je potrebno više osoblja u našem odboru za predstavke. Ne da ne želim da se to ostvari, ali mislim naprosto da ako to, ako to navedemo na način na koji na koje je to potpuno nepovezano s drugim odborima, mislim da to nije pošteno i nije učinkovito. I ako doista želimo to postići, to onda smo trebali provesti prikladan krug konzultacije s kolegama iz Europskog parlamenta koji predstavljaju druge odbore. To smo najprije onda trebali napraviti. Eto, to me malo iznerviralo, ali u, ostalom, u svemu ostalom sam zadovoljan. Hvala, gospodina Minkes ima jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedavajući. Odbor za predstavke ima svoje ime i samim time bi trebao e, analizirati predstavke građana. 2014. godine broj predstavki je bio manji nego godinu dana prije, ali u prosjeku ta brojka ipak raste. I to je dobro. A to znači da su građani bolje informirani o onome što je Europska unija i njezine institucije rade. No trebamo uzeti u obzir da otprilike 40% predstavki se smatraju nedopustivima, odnosno neprihvatljivima. Što znači da ljudi nisu dovoljno upoznati sa svojim pravom na predstavke. To znači da ljudi ne razumiju što radi Europski parlament. To znači da moramo povećati razinu informiranosti građana. Trebamo raditi na tome da što više širimo informacije i sve e, ljude trebamo pozvati da šalju predstavke Europskoj uniji. Hvala gospodin Maminkis i e, Ovo je zadnje javljanje za riječ. E, završavamo za sada s radom i nastavljamo s radom u 15 sati.